Želim obavijestiti ovaj dom da sukladno pravilu 231 stavak 4 nije došlo do zahtjeva da se ispravak najavljen jučer u 17 sati stavi na glasovanje. Ispravak se stoga smatra usvojenim.